točka usvajanje dnevnog reda. Ako se svi slažete s prijedlogom, onda usvajamo dnevni red. Kao i obično, nas se sastanak e, prenosi na internetu e, i imamo 23 radna jezika, svi se prevode. Prva je točka dnevnog reda glasanje. Po našoj dobroj tradiciji, <laughs> tradiciji koju je uveo gospodin Buzak. Molim vas da eh, imamo provjeru. Dakle, molim vas da provjerimo radi li nam sustav, je li sve u redu. Znači, moje pitanje je da li rado eh, sudjelujete u radu odbora ITRE? Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. E, hvala vam svima. Izvolite. A vama ne radi kartica? Vjerojatno zato što je to stara kartica. Vidim da je druge boje nego li su naše. Treba vam nova. A u tom slučaju možda možete samo podići i pokazati šta mislite ako mi je to u redu. Hvala. Evo jednostavno e, rukom, podizanjem ruku ćete mi pokazati e, što mislite pa onda možemo e, brojati i vaš glas. Znači, glasamo o proračunskim amandmanima, o predlozi amandmana za opći proračun e, i to sve njegove dijelove. Prvo je skupno e, glasanje tko je za ovaj prvi blok. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasamo o pojedinačnim amandmanima 50 65 i 50 65 koje je za protiv suzdržani odbija se i 50 66 i 50 83 identični su tko je za tko je protiv suzdržani odbija se 51 68 za protiv, suzdržani. SID, nisam vidjela šta vi mislite, vi ste za. Ajde, molim vas onda provjeru. 51, 68. Broj 51, 68. Dakle, elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 50, 49. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 5050. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 5167. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjera. Znači 5167. Otvaram glasanje i zatvaram. gotovo, <laughs> da je gotovo. A, redu, sad sam zatvorila. A, predlog se odbija. 51.65. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 5051. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50, 84. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 50, 91. Za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Molim provjera. 50, 91. Ne vidim točno gdje su nam koji klubovi. E, zatvaram glasanje. Prijedlog se usvaja. 5068 i 5093. Tko je za te prijedloge? 5068 i 5093. Identični su prijedlozi za, protiv, suzdržani, odbija se. 5069 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5047 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 5098 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50, 70, prijedlog 50, 70, za, protiv, suzdržani, odbija se. Prijedlog 51, 03, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 50, 92, za, protiv, suzdržani, odbija se. 50-95, ko je za? Ko je protiv? Suzdržani, odbija se. 51-27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51-28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51-29 ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 50-53 za, protiv, Suzdržani? Provjera. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Prijedlog je usvojen. 51.04. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Ili provjera? 5104. Zatvoram glasanje. Da, odbija se. 5013. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5105. Za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 5014. Tko je za? Tko je protiv? E, usvaja se. 5085. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 5106 za. Protiv. Uzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasanje. 5106. Prijedlog 5106. Zatvaram glasanje. Odbija se. 50-71. je za? Ko je protiv? Suzdržani odbija se. 50-16. je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 51-07. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 50, 72. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. A, samo čas. Sad smo 50, 17. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 51.08. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 50.73. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 5018 za, protiv, suzdržani usvaja se. 5086 tko je za, tko je protiv, suzdržani odbija se. 09 za, protiv, suzdržani odbija se. 5110 tko je za, tko je protiv, suzdržani odbija se. 5087 za protiv suzdržani odbija se. 5019 tko je za protiv suzdržani usvaja se. 5096 tko je za tko je protiv suzdržani odbija se. 5111 za protiv suzdržani odbija se. 5074 za protiv suzdržani, odbija se. 51.12. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 50.20. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50.54. Za, protiv, usvaja se. 51.13. Ne, oprostite. Ovome se ne glasa. 50.78. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 51, 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50, 75. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50, 22. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 50, 46. Za? Protiv? Suzdržani? Nisam dobro baš vidjela kad ste dizili ruke 50-46, znači još jednom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50, 71, ne, 79, 50, 79, ko je za, ko je protiv, suzdržani, odbija se. 50, 89 i 50, 30 zajedno, tko je za, tko je protiv, suzdržani odbija se. 50-23 tko je za e, protiv suzdržani usvaja se. 50-80 i 50-31 zajedno za protiv suzdržani odbija se. 50-24 tko je za protiv <coughs> suzdržani usvaja se. 51-32 za protiv E, odbija se. 51, 33 za, protiv suzdržani odbija se. 51, 34 za, protiv suzdržani odbija se. 51, 15 koje za, protiv suzdržani. Molim provjeru. 51, 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ne. S i D. E, jedan glas previše se pojavio <laughs> od vas. Netko mora povući svoju karticu. Eto, sada je u redu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prijedlog se usvaja. Prelazimo na 5099. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ne, ovo pada. 51, 56, tko je za? Protiv? SID, vi ste za? Da, u redu, onda se usvaja. 50-57, tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 51-35, za? Protiv? suzdržani, odbija se. 51.36, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 51.37, za, protiv, suzdržani, odbija se. 51.38, za, protiv, suzdržani, odbija se. 50.36, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 51.39, za, protiv, suzdržani odbijeno. 5037 za, protiv, suzdržani usvojeno. 5140 za, protiv, odbija se. 5141 za, protiv, suzdržani odbija se. 5142 tko je za? 5142 još jedan puta za, protiv, suzdržani odbijeno. 51, 69 je za, protiv, suzdržani odbija se. 51, 17 za, protiv, suzdržani odbija se. 51, 43 je za, protiv, suzdržani odbija se. 51, 44 za, protiv, suzdržano, e, odbija se. 51, 45 za, protiv, odbija se. 51, 77 za, protiv, molim provjeru, 51.77, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Da, prijedlog je usvojen. Onda prelazimo na 51.78. Tko je za? Tko je protiv? suzdržane, odbija se. 51, 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 51, 73. Za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 50, 58. Za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 51, 54. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 50, 59, za, protiv, usvaja se. 51, ne. 51, 20 i 51, 56 zajedno, za, protiv, suzdržani, Usvoja se. 50, 90, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.

protiv, suzdržani, odbija se. 51, 51, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 50, 61, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 01, tko je za, protiv, suzdržani. Nisam baš vidjela sve ruke pa molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram. Zeleni i kod vas je jedan previše. ulaz. Jedan glas previše. Molim nekoga da makne karticu. U redu. Sad je sve u redu. Zatvaram glasanje. Prijedlog se odbija. Onda 50, 62 i 51, 23. Tko je za? Tko je protiv? opet baš nisam sigurna, pa molim provjeru. 5062 i 5123, otvaram glasanje. Zatvaram. Prijedlog je usvojen. Da, nisam baš sve ruke dobro vidjela, ispričavam se. 5063, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Je 51, 24 sada? Da, 51, ne, 20, 51, Tko je za, protiv, suzdržani, usvojena. Sada o pilot projektima i pripremnim aktivnostima 51.26 koje je za, protiv, suzdržano, odbija se. 51.63 Za, protiv, suzdržani, usvojena. 51, 58. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 50, 64. Tko je za? Protiv? Suzdržano odbija se. 51, 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani. SID jeste vi za ili protiv? U redu, onda, se, onda je usvojeno. 51.60 ne, 51.61. Tko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. 51.62. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 51.57. Za? Protiv? Usvojeno. 51.75. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 51.59. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 51.79. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 51.71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. osamdeset 83, pardon, za, protiv, SID, vaša pozicija, aha, usvaja se. Ne, molim ipak provjeru. 51.82, molim provjeru za ovaj prijedlog, otvaram glasanje. Sada EPP ima jedan glas previše. U redu, sad je sve u redu. Zatvaram glasanje. I predlog je odbijen. Prelazimo na 5077. Tko je za? Protiv? Odbija se. 51-55. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Da vote is open. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda ne glasamo sljedećem, ne razmatra se, nego 51.46. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 51.66. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 51.74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51.76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A, i to je bilo to. Znači, sada završavamo glasanje. I prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je peta točka gdje imamo predstavljanje studije koju je proveo resorni odjel A. Radi se o detaljnoj analizi uvođenja mreža 5G.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 If everyone uh, take the seat, then we can start. Možemo početi s raspravom kada svi sjednete. Započet ću s dobrodošlicom doktoru Colinu Blackmanu i gospodinu Simonu Forđu, koji su autori studije uh, koje je pripremio odjel na temelju zahtjeva ovog odbora. Dr. Colin Dr. Colin Blackman je direktor tvrtke Camford Associates s više od 30 godina iskustva kao urednik i konzultant na e, politikama i uredbama za telekomunikacije i digitalno gospodarstvo. Prethodno je bio urednik e, politike za telekomunikaciju kao i e, uredbe i, i propisa o upravljanju kao i viši suradnik u CEPS-u gdje je upravljao digitalnim forumom a gospodin Simon Forge ima više od 30 godina iskustva u informatičkoj industriji, većinom u Francuskoj, Jedinoj Kraljevini i Italiji. Direktor je tvrtke SCF Associate Limited, gdje se specijalizira na gospodarske utjecaje novih e, modela računarstva i radiotehnologija. Ima doktorat u obradi digitalnih signala sa e, sveučilišta u Sussexu i e, ovlašten je inženjer. E, analiza koju će oni danas e, predstaviti govori o usporedbi između pokretanja 5G mreže u Europskoj uniji s drugim vodećim gospodarstvima u svijetu kao što su SAD, Kina, Japan, Republika Koreja, Singapur i Tajvan. Mislim da je ova analiza veoma pravovremena s obzirom da eh, se 5G tek pokreće u Europi, iako se standardi još uvijek nisu finalizirali eh, i zapravo je budućnost, buduća uporabe eh, nesigurna. U našoj današnjoj prezentaciji daću riječ našim gostima, a potom ćemo se obratiti koordinatorima i drugim članovima koji će vam govoriti o ostalim pitanjima. Na kraju ćemo naravno imati ti komentare stručnjaka. Započet ćemo s gospodinom Blackmanom. Izvolite. Dobro jutro, dame i gospodo. Hvala na ovom uvodu. Zovem se Colin Blackman, ovo je moj kolega Simon Forge. Priča o mreži 5G je zapravo kompleksna i pokušat ćemo je pojednostaviti za vas. U ovoj kratkoj prezentaciji e, učinit ćemo tri stvari. Prvo, e, dat ćemo vam e, važnu podlogu, odnosno kontekst o industriji mobilnih telekoma i 5G mreži. E, napravit ćemo sažetak toga kako, u kakvom je odnosu Europska unija s drugim vodećim gospodarstvima, poput tajskih zemalja, Kine, SAD-a, Japana, kada govorimo o razvoju mreže 5G. I predstavit ćemo vlastite preporuke kako bi mogli bolje podržati 5G mrežu u sljedećim godinama. Ako razmišljamo o industriji telekoma i mobilnoj industriji prije 5G e, mreže u zadnjih 30 e, do 40 godina, mislim da možemo vidjeti zapravo veoma stabilnu situaciju gdje primjerice broj mobilnih operatora e, je varirao, ali ne previše. Vidimo istu um, iste dobavljače opreme, komponenata. Um, imena se ponekad mijenjaju, mm, oni se zružuju, razdvajaju i nije tu bilo previše promjene. Svjedočimo o vertikalnoj integraciji između usluga i infrastrukture koja se nije previše promijenila i možemo zapravo svjedočiti relativno stabilnoj situaciji koja je zapravo preživjela tranziciju E, kroz četiri generacije tehnologije, kad idem, počevši od analogne tehnologije pa sve do digitalne. No, danas sa 5G mrežom mislim da vidimo potencijal e, za još disruptivnije tehnologije koje će doći na tržište i u industriju. I sada ću predati riječ Simonu koji će vam reći i zašto je to tako. E, hvala Colin. E, zadovoljstvo mi je biti ovdje danas i ono što želimo razmotriti je industrija 5G mreže i zapravo pristup e, tržištu i marketingu jer je to veoma jako. Mislim da je ključna poruka, ono što je zapravo ovdje važno, to da utrka za 5G mrežom, kako to većinom novinari nazivaju, je zapravo kao e, u velikim, velikim projektima zapravo radi se o novcu, radi se o zaradi i vraćanju relativno stabilne industrije dobavljača. A naravno i e, mobilnih operatera e, i trenutno je vrijednost u Europi pala jer postoje različiti tržišni uvjeti, no ipak ostvaraju relativnu um, zaradu i nitko nije u stečaju, no zapravo možemo vidjeti da uh, postoji poticaj od dobavljača. Ono što vidimo je poticaj sa strane dobavljača umjesto od onih koji potražuju. Radio sam u, telekomunikacijskoj industriji cijeli život i zapravo um, treba poticati, kako se to kaže, konji koji trče veoma dobro, odnosno um, zanemariti one koji nisu dovoljno dobri. I naravno industrija u tom pogledu ima, um, ima neke određene dokaze da, da potkopa one kojima ne ide dobro. 5G uh, utrka mora uključiti i vlade, a o tom ćemo govoriti kasnije. No, uh, zapravo je ona potaknuta politikama industrije Eh, odmičemo se od eh, tvrtki i krećemo eh, prema, državama. Kada gledamo ovaj 5G kroz makroekonomsku perspektivu, radi se zapravo o gospodarskoj utrci, o tome se radi. A mobilna tehnologija i, generalno se uvijek oko toga vrtila. Koje je stanje globalne telekomunikacijske industrije? ako e, gledamo sa strane opreme i komponenata, e, vidimo da e, su zapravo da je zapravo ta evolucija 3G mreže i LTE mreže zapravo bila veoma uspješna. LTE, LTE-A, oni su dobili novac za to, potrošili ga i sada imamo konkurentnost koja dolazi posebice iz Kine od Huawei-a koji vam nudi veoma jeftine ponude jer imaju um, pristup lokalnom uh, kapitalu jer ih podržava uh, vlastita država. I možemo vidjeti da se to mijenja, da se strane jednadžbe mijenjaju u uh, telekomunikacijskoj industriji i 5G je zapravo odgovor na to, što znači da moramo malo promijeniti stvari na tržištu, da im moramo prodati novu opremu i 5G je zapravo odgovor na to no zapravo to je pogrešan trenutak za e, mobilne operatore. Postoji manjak ulaganja e, i banke, a mogu vam e, reći to iz vlastitog iskustva, da su banke zapravo ključne u tome kako radite i u tome hoćete li pokrenuti mrežu, kako dobivate sredstva. I banke doista ne razumiju 5G i nisu sigurni je li to sigurno ulaganje. A ulagači koji su izvan bankovne industrije kojima biste se mogli obratiti, oni ne vide e, komercijalnu vrijednost 5G mreže. No, mobilni operateri, oni zapravo e, vide potencijal u internetu stvari. E, naravno, to, tu se radi o velikim industrijskim mrežama i nedavno smo u Aziji e, proveli istraživanje u devet vertikalnih e, sektora. Pitali smo žele li e, upotrebljavati 5G, no odgovor nije bio tako dobar kao što smo se nadali. Vidimo da odgovor od visoko industrializiranih sektora koji imaju visokorazvijene visoko razvijene procese, primjerice proizvodnja automobila, obrada hrane. Ono što oni kažu je e, da oni već imaju e, sredstva, već se koriste e, veoma jeftinim mrežama i nisu sigurni što bi 5G mogao ponuditi, no svjesni su da to zapravo nije još uvijek završen projekt i da bi mogao više koštati. Mobilni operateri žele zapravo novu struju e, prihoda, no postoje velike prepreke. E, industrija im zapravo ne vjeruje kada govorimo o dugoročnim ugovorima. Postoji potreba za integracijom mreža i neki od najvećih operatera u Europi e, zapravo kupuju mreže i naravno za to morate imati druge neke vještine. Dobavljači žele malo promijeniti tržište, e, operateri nemaju dovoljno ulaganja u tu novu generaciju i zato se treba obratiti vladama i e, to je zato što ne možemo dobiti ulagača, odnosno njihov interes. Nažalost, dolazimo do situacije koja je recimo određena slijepa ulica. Radi se o tome da što je više neznanja o e, nekim projektima, to je manje ponude. Nažalost, vlade padaju u tu klopku i to veoma lako, jer je to tehnologija koja kaže da, ja sam digitalna nacija, e, ide mi jako dobro, uložite u nas i zapravo ide nam jako dobro s vladama po tom pitanju. I zapravo nas veoma ozbiljno shvaćaju razumiju da je na njima da privuku druga ulaganja u eh, i druge stvari poput električnih automobila, eh, proizvodnju baterija, oni to zapravo shvaćaju u smislu drugih tehnologija da žele privući ulaganja i oni se time hvale. Ono što vidimo da 5G neće zamijeniti e, prošlu generaciju, već će ju zapravo proširiti. I to je veoma teško trenutno vidjeti kako će se to brzo dovršiti. Kinezi smatraju da će trebati otprilike 10 do 15 godina, za to možda i duže i e, pojasne e, frekvencije kojima svjedočimo su veoma nove, a Napravili smo i veoma velik napredak kada govorimo o sustavima u centimetrima i milimetrima koje će se ugrađivati u zrakoplove i sl. Ta tehnologija je zapravo prisutna već dugo vremena, no zapravo se do sada nije upotrebljavala u mobilnoj industriji kao do sada. I zapravo ta tehnologija za širenje mreže, više inputa, outputa, E, za sustave aktivacije je zapravo kao da razgovarate s puno ljudi odjednom na veoma učinkovit e, način i veoma brzo. E, gustoća stanica mogla bi biti bolja, a prethodne tehnologije i veoma sam radio na 3G-u, treba zapravo 5 do 7 godina, trebalo je 5 do 7 godina za tu 3G, a ovo bi moglo potrajati puno duže. Kinezi e, su sa svojom tehničkom prezentacijom krenuli još 2015. i sada govorimo već o tehnologiji koja će možda krenuti tek 2030. i e, njezino pokretanje zapravo jako dugo traje. Ono što govorimo zapravo je da postoje dva poslovna e, modela o kojima govorimo. Prvi je 5G mreže kao zamjena za trenutne tehnologije i um, to je jednostavni poslovni model i možete ga uh, vidjeti na način što ljudi doista žele i možete primijetiti tu razliku u uh, brzini. No za nju ćete i platiti. Radi se o drugačijoj tehnologiji koja se koristi višim frekvencijama uh, i koristi se puno manjim stanicama, veoma gustim stanicama i e, čak do 10 puta većim brojem tih e, stanica. Drugi model o kojem e, govorimo, a spomenuo sam ga, govorimo o internetu stvari. To je puno teži pristup i postoji puno područja kojima bismo to mogli primijeniti i moramo vidjeti je li to zapravo isplativo. Ko su zapravo svjetski igrači ovdje treba početi razmišljati o zemljama. I to je zapravo bila e, tema kakva je to 5G svjetska utrka. Ovdje vidimo e, različite zemlje. Imamo zemlje koje proizvode, koje su zapravo e, usredotočene na zaradu na globalnoj razini od ove tehnologije. Imamo potrošačke nacije i imamo one koji su i e, proizvođači i potrošači i e, Kina se bavi zapravo sa oba aspekta, Japan također, e, Južna Koreja zapravo proizvodi i ako pogledate te prve tri zemlje, spektrum što je zapravo veoma skupa roba je dana najvećim trima zemljama i dana je vertikalnom sektoru, odnosno tvrtki Rakusin, koji će pokrenuti mrežu za e-trgovinu. A ako pogledate SAD, oni zapravo nisu mm, tako napredni kao što tvrde. Europska unija je zapravo relativno napredna kada govorimo o ovoj tehnologiji i kada govorimo o potrošnji te tehnologije. A vidimo ovdje i Tajvan koji se bavi e, proizvodnjom, što je veoma važno za 5G tehnologiju. Imamo SNC kompaniju koja je tamo veoma važna, koja je zapravo ključni dio njihovog gospodarstva. A ostali, ostale zemlje u svijetu će zapravo biti potrošači te e, industrije. Zapravo tu imamo tri komponente E, imamo pritiske ponude, imamo e, vladine politike i e, prihvaćanje novih tehnoloških ulaganja od strane mobilnih operatera. U Kini i Japanu operateri zapravo nemaju izbora, moraju to prihvatiti. Vidimo azijski model proizvođača gdje zapravo vlada potiče državne politike i PED je zapravo e, dio toga. 2007. sam to promatrao kako Koreja upravlja ulaganjima da bi e, unaprijedila e, mobilne tehnologije i zapravo je bilo veoma zanimljivo vidjeti kako oni time upravljaju. Oni su prodali spektrum, ali u Koreji značajno porezno potiču operatore da izgrađuju svoje mreže. E, SAD model je zapravo da e, proizvođači potiču operatere, a u Europskoj uniji proizvođači, odnosno ponuđači, potiču e, vlade, Europsku uniju i države članice i vidimo da je tu jak marketinški pokret za razliku od ostatka svijeta kada govorimo o 5G mreži. No moramo razumjeti gdje se točno nalazimo. To je svjetska tehnologija globalna i u konačnici će e, uspjeti, no značajno je kompliciranije od onoga što smo vidjeli do sada i naravno više novca uključeno. Ono što mi želimo reći je da Eh, je 5G zapravo kratkoročno eh, nadopuna eh, drugim tehnologijama, posebice Wi-Fi-u i potaknut će razvoj malih stanica. A dugoročni, dugoročno stajalište je da je 5G tehnologija primjenjiva u velikom broju područja i kinezi su o tome govorili još u samim počecima, no nemamo previše vremena u to ulaziti. I radi se zapravo o ulaganjima u eh, istraživanje i razvoj. Možda se radi o carevom novom ruku, jednostavno. Imamo poslovne modele koji su nejasni, eh, visoko su rizični, a potražnja tržišta je zapravo nesigurna i nismo sigurni o čemu se tu zapravo radi. A tehnički izazovi u e, tom polju su ako ne jednaki, onda čak i veći od prethodnih e, tehnologija. Stoga je i dalje nejasno tko će uložiti, tko će platiti i za što. E, entuzijazam oko toga je veoma velik. To je zapravo to je zapravo ovo novo ruho tehnocentričkih e, igrača, a entuzijazam tržišta e, za, za uključene operatere mogao bi biti zapravo precijenjen. I naši prijedlozi su da se uloži u dugoročno tehnološko istraživanje, e, no širenje te mreže i dalje nesigurno, stoga treba promatrati poslovne modele. To je zapravo temeljno temeljni problem s, e, s, poslovnim modelima je trošak. Trošak se treba smanjiti. Tehnologija treba biti jeftinija. Treba postojati politika za 5G mreže e, kada govorimo o infrastrukturi o dijeljenju infrastrukture, a u nekim zemljama e, to već vidimo, primjerice u Singapuru. A to se sada pokreće i u Kini gdje postoji jedna 5G mreža da bi se smanjilo, smanjio trošak za operatore. Oni zapravo imate onda te e, pružatelje usluga koji e, nude tu jeftiniju uslugu. I u konačnici treba nam e, ulaganje, odnosno dogovori na razini Europske unije, odnosno svih država članica i širenje te mreže bez dodatnih dozvola. Hvala vam na ovoj prezentaciji. Malo kasnimo, stoga ćemo morati ograničiti vrijeme za pitanja. Započet ćemo s koordinatorima i njihovim predstavnicima. Prvo, gospođa Karvajo, svako od vas dvije minuta. Karvajo. Thank you uh, Hvala lijepa. Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujemo na ovoj vrlo zanimljivoj studiji. Kao prvo bismo željeli naglasiti koliko je važna 5G mreža i koliko je to je važno za Europu, za našu konkurentnost, našeg gospodarstva i činjenicu da bi Europa trebala biti vođom u pogledu te tehnologije na globalnoj sceni. Imam više pitanja. Prvo pitanje Rekli ste u vašoj studiji da je ključna veličina cjelokupnog tržišta standardizacija još nije dovršena. Bilo bi bitno učiniti sve što možemo kako bi imali jedno jako otvoreno tržište kod nas, da nemamo u tom smislu nikakvu fragmentaciju. to dakle nijedna od jačih e, preporuka vaše studije to me iznenadila. Drugo pitanje je isto tako pomalo povezano s prvim, a to je pitanje tih e, odnosa sa SAD-om i Kinom. Znamo da pojedine države članice Europske unije tu imaju različite pristupe kada govorimo o tom odnosu s Kinom Što vi mislite, kako bi to moglo spriječiti razvoje tog jakog europskog tržišta? Može li to dovesti do povećane fragmentacije? Dakle, i te strategije vezano uz te treće zemlje. Kakav bi pristup tu treba zauzeti Evropska unija? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Nika, izvolite. Zahvaljujem uh, na ovoj prezentaciji. Imam pitanje. Spomenuli ste na početku vašeg izlaganja nedostatak standardizacije. Moje bi pitanje je bilo kako bi se moglo uložiti u mreže koje koštaju milijarda da nismo svjesni stvarnih tehničkih specifikacija. Dakle, o bi se tu natječajima da moglo raditi, za što se ljudi konkuriraju i natječu, jer ne postoji dostatna tehnološka zrelost, ne znamo dakle što nam je tu uopće uistinu potrebno. Broj, pitanje broj dva. Što mislite s obzirom na pristup Europske unije? Jer u prošlom mandatu u ovom odboru smo pokušali izbjeći greške koje su se počinile kod e, pokretanja i širenja 4G mreže. Pa smo rekli da sad želimo imati standarde, države članice trebaju e, koristiti te standarde. Kako vi to vidite? Gdje smo tu u tom pogledu što se tiče Evropske unije? I treće pitanje, taj nedostatak apetita, to ste spomenuli, dakle, da to postoji na tržištu što se tiče primjene 5G mreže, jer ljudi ne znaju baš od kuće tu doći novaca, dakle, Ključno pitanje je zašto nam uopće treba 5G je li veliki problem upravo to što nemamo odgovor na to pitanje? na dakle, to pitanje povezano s financijama. Što se tiče Huawei-a, što tu učiniti? Da li to da to bude neka da li to zasebno regulirati ili uključiti u ukupni aspekt, jer to je za nas vrlo važno za ITRE. Hvala lijepa. Gospođa Grabajeva. Gospodin Flego ima par pitanja. Yes, indeed. Thank you. u kojoj smo uživali i evo mogu reći i kao čovjek koji sam imao čast i, i iskustvo biti u Kini. Wait a second uh, for uh, the professor to put his headphones. Molim vas samo pričekajte da profesor stavi slušalice pa ćete onda nastaviti. No, go Okay, thank you. Dakle, imao sam iskustvo biti u Kini i vidio sam baš u sjedištu Huawei-a kako kineska vlada snažno potiče kompanije na istraživanje i razvoj. Ja mislim dakle da u ovoj tehnologiji, a i u drugima, mi kao Europa trebamo biti lideri i iz tog razloga mislim da trebamo puno više ulagati u budućnosti preko vlada u istraživanje i razvoj da nam drugi ne uzmu primat. Ali ono što želim pitati je činjenica da već sada i u prošlim generacijama kad govorimo o različitim baznim stanicama, o repetitorima, uvijek imamo veliko pitanje zdravlja. Dakle, zdravlje je pitanje koje ja želim ovdje postaviti, odnosno da li ima ikakvih većih opasnosti u odnosu na postojeću opremu, u odnosu na postojeće repetitore, bazne stanice ili je to nečiji marketing kojeg čitamo i kojeg slušamo? Hvala vama. Gospodin Buchner. Za zelene, gospodin Buchner. Ispričavam se, nisam čuo da mene prozivate. Kao prvo bih želio reći da komercijalni interesi postoje. William Bainley, citirao bih ga, koji je 3.7.2014. u našem Bundestagu rekao vi želite imati informacije o e, svemu, to je u istinu nešto totalitarno što smo mogli vidjeti e, samo u takvim režimima do sada. Dakle, kad e, govorimo o određenom prikupljanju informacija, e, krenulo se kriminalitetom do prikupljanja podataka za 7 milijardi stanovnika ove planete. A to je moguće samo sa mrežom 5G. Dakle, ne postoji tu samo komercijalni interes, ali ne bismo trebali pocijeniti upravo taj komercijalni interes e, koji će nadmašiti e, same investicije. I nadalje to je povezano isto tako sa određenim e, političkim interesima. Ono što ovdje u izvješću uopće niste spomenuli, to su aspekti koji su štetni po zdravlje. Dakle, Kvantitativno točno danas znamo da postoje dva mehanizma koja štete kada govorimo o 5G. Dakle, to je nešto što mi je nedostajalo. Dakle, danas već postoje određeni zdravstveni problemi i mislim da je to aspekt koji e, nipošto ne smijemo zanemariti. I ono što mi još nedostaje kod vašeg izvješća, to su alternative koje postoje ako se ide na još više frekvencije gdje se isto tako vide neki novi aspekti. Hvala vam lijepa. Gospodin Borke. Hvala. Htio bih se zahvaliti profesoru na ovaj odličnoj prezentaciji. Prethodni govornici su pokrili neke točke koje sam ja htio spomenuti se neću ponavljati, ali što se tiče javnosti, tu postoje određene zabrinutosti kada govorimo o aspektu zdravlja i razvoju 5G mreže. I htio bih pitati profesora može li možda čuti neke i sažetak nekih preliminarnih istraživanja vezano uz tu temu. Dakle, tu treba postaviti daljnja pitanja i komisiji. A što se tiče mog drugog pitanja, to je ta digitalna ovisnost, pogotovo kada govorimo o djeci i mladim ljudima. Da li će studija pokriti taj aspekt digitalne ovisnosti, pogotovo kada govorimo o djeci? Rado bih čuo nešto više i o tome. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Krasnodepski. Hvala lijepa. Imam dva pitanja sa svoje strane. Prvo je povezano s nečim što su već i drugi spomenuli da će to biti jedna gušća mreža, ta 5G mreža. Dakle, imat ćemo više antena. Kako ćemo riješiti to pitanje elektromagnetske radijacije? Što ćemo učiniti sa tim standardima? Hoće li se to mijenjati, povisiti, smanjiti? U mm, e, Poljskoj je ta normativa stroža. Dakle, to je to pitanje društvene prihvatljivosti. E, drugo pitanje se odnosi na sigurnost. Poljska vlada je upravo potpisala deklaraciju zajedno sa SAD-om a to je povezano upravo sa tim e, rivalstvom na međunarodnoj razini koje postoji, to ste i vi spomenuli. E, kako osigurati da su mreže sigurne? Spomenuli ste, dakle tu međunarodnu konkurenciju i tu postoje određeni strahovi i to je spomenuto u prezentaciji. Dakle, kada govorimo o aktivnosti kineskih tvrtki, dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako možemo osigurati da se tehnologija e, sigurno primjenjuje? Sad bih pitala tko se želi javiti za riječ, jer zatvaram listu. Dobro, imam vas na listi. Dobro, svatko ima po jednu minutu. Gospođa Sedel Castillo. Hvala lijepa. Mislim da je ovo bilo izvrsno izvješće i, i uistinu nam treba tako nešto. Ali Budući se nalazimo u jednoj čudnoj situaciji kad govorimo sa 5G, postoje neke stvari koje su dobre, onda se opet javi problem, onda se opet javi nešto dobro, onda se opet javi neki problem. Dakle, stalno imamo nešto kontradiktorno. Hmm, sad ako ne uzmemo u obzir ove zdravstvene probleme i neke druge, postoji opet čitav niz stvari koje smo učinili vezano uz infrastrukturu. E, postoji čitav niz e, odredbi e, kroz ECC, ali izvan svega toga. Ako biste predložili dvije, tri mjere na europskoj razini, o kojima bi trebalo odlučiti tijekom nadolazećeg razdoblja. Što bi to bilo? Da li bi to bilo povezano sa istraživanjem i financijama ili sa infrastrukturom? S čime? Jer mi smo ovdje u Europskom parlamentu i moramo imati takvu vrstu pristupa. Dakle, europski pristup. Hvala lijepa. Gospođa Konkulonatri. Hvala, bilo je to vrlo zanimljivo malo skeptičnije nego što ja to inače čujem u parlamentu, pa mi je drago što tu možemo pokrenuti jednu raspravu i bili ste vrlo skeptični na početku, a onda su i preporuke manje više bile takve, pa nam možda možete objasniti zašto ste tako skeptični, a opet ste u preporukama e, manje više ipak rekli nastavite s time. Zašto? Ja sam bila u parlamentu tijekom proteklih pet godina i tu smo vidjeli da je 4G e, bio brži, da je tehnološka prilagodba bila brža nego što smo mislili. E, dakle, moramo paziti da tehnologija, inovacije i sve drugo ne bude negdje drugdje. Ja e, sve čujem glasove onih starih postojećih teleoperatera. Dakle, zanima me nekako ta velika slika kada e, govorimo dakle o tom digitalnom gospodarstvu. Ako Europa bude kasnila, onda će ekosustav inovacije biti stvoreni negdje drugdje i e, onda će drugi postati takozvani user nation. Dakle, taj logični nastavak je nešto što je bitno, dakle, da se konstantno i dalje ulaže u te infrastrukture. Dakle, E, ako prestanete e, ulagati, onda e, kasniti nećete moći održati taj tempo. Gospodin Pekarajnen. Jedna minuta, molim vas. Ako mi dozvolite, govorit ću o svom vlastitem jeziku na finskom. Evo, pričekat ću par sekundi. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala na ovoj vrlo zanimljivoj prezentaciji. Koliko sam ja shvatio, 5G u praksi znači da signali iz tih stanica trebaju ići kroz i prelaziti kraće distance nego što to je slučaj kod 3G i 4G. U Europi imamo čitav niz e, područja koje nisu baš gusto e, naseljena, pa će to biti pravi izazovi u pogledu infrastrukture ako želimo pokreti cijelu Europu, ako želimo da e, cijela Europa i dalje bude dijelom tog informatičkog društva. Dakle, kakve izazove u tom pogledu vidite? kroz primjenu 5G mreže? Da li to znači da će biti potrebna ogromna ulaganja kada e, govorimo o mreži, kada govorimo o baznim stanicama ili vi ne vidite probleme u tom smislu? Koje je vaše mišljenje tu? Hvala i na kraju gospođa Paulus. Hvala na ovim zanimljivim informacijama, svime što mi se pozabavili u studiji. Međutim, nešto važno mi nedostaje, a to je održivost. Ako uzmemo u obzir da naš glavni cilj bi trebao e, biti dakle, e, prelazak na gospodarstvo koje je neutralno u pogledu ugljika, pa me zanima imaju li tu neke procjene kada govorimo o energiji, o potrošnji sirovina, ako se diljem Europske unije bude koristila mreža 5G. Dakle, za izgradnju infrastrukture, a i za održavanje cjelokupne infrastrukture i to desetljećima. I kako se te brojke uklapaju u naše ciljeve vezano uz klimatsku neutralnost? Hvala, zahvaljujem kolegama. Nemamo nikog drugog, dobro kako ćemo to učiniti. Evo tko će prvi uzeti riječ? Gospodin Blackman, izvolite. Hvala vam svima što ste pokazali ovako zanimanje za našu studiju. Po mom mišljenju e, vaše su pitanja također vrlo zanimljiva i pokrivaju vrlo jedan široki e, raspon, pa evo ja ću pokušati govoriti na neke od njih, možda ih i grupirati, a Simon će onda drugačije. E, neću nužno ići redoslijedom kojih ste postavljali. Jedna stvar o kojoj još nismo rekli, a to je čemu zapravo služi 5G, a to je nekako dosta temeljno iz toga slijedi mnogo toga drugoga. Kao što smo objasnili, industriji je vrlo stalo da pronađe neke nove izvore prihoda i zato stalno gura razvoj. Međutim, nije baš sasvim jasno čemu služi ta nova tehnologija. Ona je vrlo kompleksna u usporedbi sa dosadašnjim. Mnogo je tu tehničkih stvari koje još treba razraditi i riješiti. Stalno se odvijaju neka ispitivanja, e, probe. Međutim, ostaje činjenica da to nije nešto u šta treba brzo uletjeti, da tako kažem. E, dakle, jako kratkoročno djelovati. Dakle, ako imate na umu ono što smo mi rekli i osjetili ste da smo malo skeptični oko toga što se tu gura, onda da, to postoji, međutim nema sumnje i da će biti vrlo mnogo koristi od te tehnologije. Nismo baš još došli do toga jer jednostavno smo još u fazi istraživanja i razvoja i zato kad nas pitate treba li odmah krenuti u primjenu 5G, eh, odnosno da li to već postoji, rekao bih pa ne, baš ono što imamo do sada to je više onako 4,5G koja se malo onako lijepo prikazuje kao 5G. U tom smislu nema hitnje. E, treba nastaviti sa istraživanjem, treba još e, potrošiti nešto vremena, uložiti nešto vremena o razmišljanju o tome čemu ovo služi, a ne da sad samo bacamo novac i ulječemo u avanturu, a za koju ne znamo kakva je korist od nje. Dakle, to je vrlo temeljna, temeljna stvar, tako da u tom smislu da, jesmo skeptični, ali to ne znači da to sad treba gurnuti na stranu, jer ovo je nešto što jest korisno, što će imati dugoročno neku korist i treba se time baviti. Eto, to je nekako naša osnovna poruka. Nekoliko je od vas govorilo o mogućim e, zdravstvenim posljedicama u našem kratkom e, izvještaju jesmo se osvrnuli na to u određenoj mjeri. To je dosta e, komplicirana stvar i tu ću zamoliti Simona da on malo više o tome kaže, jer e, ovo razmatramo u vezi s još jednim projektom koji nas je komisija zamolila da napravimo, koji se odnosi na uvođenje e, malih ćelija, dakle koliko e, one gusto mogu biti postavljene i kakve, su tu reperkusije za zdravlje e, ljudi. Da vidim ako još nešto korisno mogu reći, možda najbolje sajmo ne da ti preuzmeš. Hvala. I ja se zahvaljujem e, svima vama na pitanju i Kolinu na dosadašnjem odgovoru, dosadašnjim odgovorima. E, postavili ste e, nekoliko pitanja koji se odnose na međunarodne odnose. Dakle, imamo novu generaciju, nove tehnologije, važne za cijeli svijet, cijelo čovječanstvo i moja neposredna reakcija kad sam vidio prve planove za 5G je bila ako bih htio stići do te točke koja se želi ne bih odavdje krenuo. E, dakle, recimo ove visoke frekvencije su nešto što mene dosta uznemiruje i mislim da oni koji e, provode već realiziraju 5G i oni misle da je to uznemirujuće i oni e, biraju uglavnom srednji pojas, dakle niže E, frekvencije, e, dakle negdje se drže na jednom gigahercu, e, dakle neću sad detaljno o tome, ali činjenica da bi nam za ovo trebalo više baznih stanica kad se govori o visokim frekvencijama za gusto naseljena urbana područja, tu se onda postavlja e, ono pitanje koje smo čuli od zastupnika iz Finske, sasvim je na mjestu. Naime, tu se radi o tehnologije koja je jednostrana na određeni način. To da kako trebaju se time baviti ljudi iz istraživanja i razvoja. Ako hoćemo ove više struke frekvencije e, za rijetko naseljena područja, a da to bude jeftino, morat ćemo dodatno istraživati. E, naime, to nas onda dovodi do problema problema sa zdravljem. Naime, širenje polja koja vidimo e, koja su relevantna odnosu na 5G su bitno drugačije od onoga što smo imali do sada, od onog tipa antena koje smo do sada sudjelovati. Mi smo sada imali usmjerene, e, usmjerenu <laughs> raznolikost, da tako kažem, Dakle, e, koristimo i prostor, e, ne samo vrijeme i frekvenciju i usmjerimo snop prema svakom od vas e, i trebaju vam visoke frekvencije da bi one mogli tako daleko stići, a da ono što njima putuje još uvijek bude razumljivo. Ako to sad hoćemo na još veće frekvencije, onda mora biti još usmjerenije. Postavlja se ključno pitanje kakvom ste polju zapravo izloženi. Kad imate višu frekvenciju, onda je ulazak u ljudsko tkivo je zapravo manje. E, još nešto što ste rekli i što je točno, ako imamo e, gust tu rasprostranjenost, onda imamo polje od bazne stanice, ali imate i polje koje stiže iz vašeg mobitela, dakle iz onoga što držite u rukama. I to će se zapravo naime tu e, će možda biti najjače polje koje će osoba e, osjetiti. Činjenica da će se oko baznih stanica smanjiti je, je dobra, međutim, ako imate ovaj vrlo, e, mi smo se odlučili na vrlo, da kako kažem, e, prizemni možda pristup, dakle čuo sam kako smatra da smo skeptični, no činjenica jest da tu treba još dalje istraživati i na ovome treba još dalje raditi. Moramo promatrati i bitno pomnije razmotriti ovu tehnologiju u laboratorijima, a onda trebamo ići e, vane i mjeriti e, na terenu. Moramo znati vrlo precizno kakav će biti učinak za, odnosno djelovanje na ljude, na stanovništvo. I tu se onda postavlja pitanje ko u svemu tome dobiva, ako nešto gubi u ovoj utrci za 5G. To je nekoliko od vas pitalo na ovaj ili onaj e, način govoreći o našim odnosima, kakvi smo u odnosu na druge zemlje. Dakle, što se tiče odobrenih patenata, tu Europa vodi. Tu je broj jedan Nokia. Ako pogledajte E, koliko je traženih, zatraženih e, patenata, tu je prvi Huawei, a e, kineski, oni su također jako mnogo tražili, naime oni su tražili više od tisuću patenata, dobili su 74, dakle postoji vrlo velika razlika u predanim zahtjevima za patente, a moram vam reći da današnji zahtjevi uključuju recimo nuklearno oružje kao komercijalnu tehnologiju, dakle imate ljudi koji se jednostavno bave e, time, trolovima ih nazivaju za patente i dakle ono što nas stvarno zanima i što je bitno su stvarni dobri patenti bez kojih se neće moći e, primijeniti, realizirati 5G tehnologija e, i da kako tu se vodi i velika pravna bitka, između ostalog i Europska komisija, Evropska unija je u to uključena e, u vezi s upotrebom ovih patenata. Jesu li oni opravdani e, ili opravdana upotreba kakva se danas događa ili ne. Tu smo imali recimo i Apple uključenu igru. Znači kada e, govorimo o 5G, govorimo i o situaciji s patentima i treba jako dobro pratiti tko tu dobiva, tko gubi na globalnoj razini mi ne gubimo. E, Ericsson je broj 5 ili broj šest prema odobrenim patentima. Samsung je također tu u igri. E, Koranci su najme dobri. Amerika je negdje isto u sredini. Koranci dobro upravljaju inovacijama kroz patente i nismo do sada vidjeli da bi Europa na bilo koji način zaostajala. Međutim, još jedno pitanje, možda i potpitanje e, koje možda nitko nije htio postaviti, uglavnom e, je možda e, vrlo neugodno, a to je kakvi bi naši odnosi sa Kinom i Amerikom trebali biti. Dakle, tu imamo temu Huawei-a dolazeći putujući ovamo u vlaku raspravljali smo, razgovarali smo o tome i moja početna reakcija, e, neme, e, Colin kao vrlo da čovjek je to e, odmah odbio samu ideju da o tome govorimo i rekao mi ne, to ne treba komentirati, ali evo ja ipak hoću. Naime, ono što o čemu ne treba tu govoriti ni na šta ne treba gledati je sama tvrtka. Treba gledati na vladu u pozadini te tvrtke. Dakle, o tome govore Amerikanci i tu je odnos Amerike i Kine. I sad pitanje je kojoj vladi vjerujete, a ako ne vjerujete ni jednoj od tih vlada, onda birate evropsku tehnologiju. Jer e, moramo svojim vladama više e, vjerovati. Nažalost, ono što se danas i sutra događa i događat će se u mojoj zemlji, e, pokazat će se vrlo važnim u tom smislu. Dakle, mi sa e, svim svojim e, svojim tehnologijom koje imamo, e, mi tu možemo mnogo pridonijeti i nadam se da ćemo to i učiniti, ali nam treba europsko financiranje da bismo to e, uspjeli. Tako da, eto, mi se nadamo da će se cijela priča nekako razumno uspjeti rasplesti sa Europskom unijom i Britanijom, ali eto, želim vam reći, mi ne zaostajemo, mi u Europi, možda čak u nekim stvarima smo predvodnici, a u svemu drugome smo na istoj razini i da kako treba dalje e, investirati u naše istraživanje. I evo, pokušao sam odgovoriti što sam više pitanja mogao, ne znam koliko sam uspio. Hvala vam, hvala vam na sudjelovanju u ovoj raspravi i na prezentaciji i na e, odgovorima. Evo ovdje svi imaju e, analizu. Zahvaljujem vam još jednom što ste danas bili s nama. a mi e, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s glavnim e, direktorom, odnosno Erikom Pakvetom, Pakvejom o procesu strateškog planiranja programa Obzor e, Europe. Okay, let's start the discussion. U redu, predlažem da nastavimo. Najavila sam već, dakle mi ćemo sada raspravljati sa glavnim direktorom Rikom Pakeom o procesu strateškog planiranja programa Obzor Europa. Zahvaljujem gospodinu Pikeu što je Pakeu, prosite, što je e, danas došao na naš sastanak i što je spreman razgovarati s nama. E, mi imamo dva e, izvješta, gospodina Nike i gospodina Elera. Što se nas tiče našeg odbora, Obzor Europa je jedan od najvažnijih i najistaknutijih e, programa. Mi tu imamo vrlo visoke ambicije, upravo naš odbor zagovara e, visoke standarde što se tiče opsega i brzine i iznosa proračuna e, Postignut je od djelomični sporazum u vezi obzora Europa prije ljetnog e, e, prekida prema kojem e, treba se odvijati intenzivna razmjena mišljenja između komisije i parlamenta u vezi s tim programom. Upravo stoga smo i pozvali već danas u ovako ranoj fazi gospodina Pakea, pa ga molim da nas obavijesti o najnedavnijim aktivnostima koje je komisija komisija e, poduzela s tim u vezi i onda ćete svi imati priliku postaviti pitanja i zatražiti neka razjašnjenja. Eto, to je ideja, tako ćemo postupati. Hvala. Eh, hvala svima. Meni je doista velika čast što se mogu obratiti eh, ovom skupu, što da kako radim i u ime gospodina Modaša, povjerenika, koji bi sam rado bio ovdje kada bi mogao. Želimo vam odmah reći da smo vrlo zahvalni na izuzetno dobroj suradnji eh, između naših institucija i koje je ostalo mi omogućila da se tako rano i tako brzo postigne sporazum Eh, pod vodstvom Danike i eh, Kastele i eh, svi drugi koji su pridonijeli. To je bilo vrlo važno jer je zapravo znanstvena zajednica Europe to iščekivala. Dakle, svi dionici su iščekivali, a vrlo je važno i da se dakle dobro pripremi obzor Europe, Europa E, jer e, tu će biti potrebna drugačija priprema nego li je bio slučaj u pripremi programa Obzor 2020. E, dakle, i drugačije i institucije i drugi dionici imaju sada vremena za vrlo dobru pripremu za realizaciju ovoga vrlo ambicioznog programa kako ga je predložila komisija. Mi se da kako nadamo da će taj ambiciozni program biti podržan i ambicioznim proračunom E, i e, da će, a vi ste u tom smislu zapravo možda i ambiciozni od same e, komisije. Neću sada govoriti o samom programu, premda znam da je za neke od vas to novi tekst, no nažalost to nam eto ne možemo danas činiti. Meni će da kako biti drago ako imate interesa da imamo jednu radu e, sesiju sa Kristijanom i Donikom e, jer stvarno je sam tekst vrlo ambiciozan, mjestimično i dosta e, složen i kompliciran zapravo. I za dobro razumijevanje strateškog planiranja mislim da je važno imati dobar osjećaj o tome kako je predviđen cijeli proces i kako će se postići sporazum između svih institucija. Dakle, od našeg, zadnjeg razgovora vrlo smo aktivno e, radili na pripremi programa, pogotovo na sastavljanju strateškog plana. To je jedan novi korak u odnosu na program e, Obzor Europa. Dakle, imamo pravnu konstrukciju tu i imamo e, programe rada. Naime, za obzor 2020 e, nije se izrađivao strateški plan, e, a sad za novi imamo već dosta detalja. E, naime, 2014. smo odmah iz pravnog teksta prešli na programe rada koje su pozivale na prijave za financiranje. Kao su zakonodavci E, nam e, e, je tekst za obzor Europa je otvoreniji i omogućuje postupanje na jedan manje fragmentiran način, više se radi o jednom horizontalnom pristupu a e, to traži e, dodatni posao, dodatnu aktivnost u ovoj ključnoj strateškoj fazi u kojoj smo upravo sada i doista, gospođo predsjedavajuće, tu su se komisija i parlament e, dogovorili da parlament treba i da će biti vrlo snažno uključen u izradu strateškog plana. Taj strateški plan već može dobiti u svojoj prvoj verziji, dakle Dakle, nacrt e, plana, on je razaslan e, za konsultacije i poslali smo ga tajništvu ITRA, e, vjerujem da ste imali prilike pogledati ga. Period konzultiranja još uvijek traje do 8. rujna a krajem rujna, 24., 25. i 26. rujna ćemo organizirati dane istraživanja i inovacija. Koliko znam, nekoliko od vas e, će sudjelovati u tome. Ja vam zahvaljujem unaprijed i upravo tu ćemo raspravljati o strateškom e, planu. O njemu će se raspravljati sa državama članicama, o njemu će se raspravljati u parlamentu, ali treba će se o njemu i mnogo detaljnije detaljnije e, razgovarati sa svim našim partnerima širom Europske unije. Tako da se dani istraživanja inovacije organiziraju upravo zato da bi se omogućilo ljudima iz Europske e, komisije koji su angažirani na izrazu ovog e, plana kao i ljudima iz pojedinih nacionalnih uprava da ostvare kontakt sa svim zainteresiranim dionicama e, iz e, cijele Unije. Znači sada smo u ovoj surazradi, zajedničkoj razradi prioriteta e, programa na temelju iskustva programa Obzor Europa. I imat dakle ta tri dana posvećena istraživanju, dakle inovacijama to je tip aktivnosti koji po prvi put radimo. Inače smo sa dionicima razgovarali putem e, ekspertnih grupa, dakle tu su bili kontakti sa stručnjacima, ali ovaj put smo odlučili taj proces još više otvoriti, otvoriti se svima i e, moram vam reći da je nevjerovatno e, velik odgovor. Ogroman je broj ljudi koji su se javili, žele sudjelovati. Radi se o tisućama e, dionika koji se žele sada uključiti kako bi ovaj strateški plan doista dobro ispao. Sada smo znači u prvoj fazi, imamo prve tri, četiri, radimo na prve tri, četiri godine, a onda će poslije doći do ažuriranja programa, a cilj nam nije da sada razradimo sve detalje, nego da povežemo ciljeve programa, prioritete ovog programa sa javnim politikama Europske unije u području istraživanja i inovacije. I time znači da ćemo se prvo više, da se vrlo, mnogo više koncentriramo na učinak ovoga što radimo nego na njegove detalje. Dakle, razmišljamo o efektima za naše istraživače, za industriju, za male i srednja poduzeća, te očekujemo od njih da nam oni kažu kakva e, rješenja e, predviđaju i što misle da bi bilo dobro i kako postići dobar učinak e, ovog programa. Nakon ova tri dana posvećena istraživanju inovacijama, onda ćemo ažurirati e, dosadašnju verziju dokumenta i tijekom 2020. ćemo to sve formalizirati, dobit će oblik provedbenih e, akata i onda će omogućiti da se na grupama za komotologiju e, usvoje dokumenti. To će nam također omogućiti napredak u pogledu dvije važne nove dimenzije e, programa, a to su misije te E, partnerstva e, u istraživanju inovacijama. Dakle, to je također dio strateškog planiranja i jedno i drugo. Oboje se u dokumentu povezuje sa ostalim nastanjima i ostalim aktivnostima u istraživanju. Dakle, kako bismo postigli da partnerstva podržavaju naše opće E, ciljeve. E, uvjeren sam da vam je poznato da je komisija uspostavila pet e, odbora za misije i koji sada rade na, upravo na utvrđivanju ciljeva misija. Jedna je misija o oceanima, morima, zatim imamo jednu o i vodnim sustavima, zatim jednu o karcinomima, o raku, jedno o zdravom i čistom tlu i hrani, jedno o čistim gradovima e, koji su neutralni po e, ugljikovim emisijama i e, dakle to su pet odbora koje sada već rade i to je jedna od novih, jedan od novih elemenata u programu, jedna od ambicija Carlosa Moedesa E, i oni uglavnom imaju dva cilja. Kao prvo da se osiguramo da će cijeli projekt biti vrlo otvoren i da e, on doista ima učinke za naše stanovnike, za E, dakle za Evropljane. Ideja je i da se surađuje ne samo sa Europskim parlamentom, nego i sa nacionalnim parlamentima, da se putuje u pojedine zemlje i da e, se e, ostvare inovacije koje podržavaju i pomažu realizaciji ovih vrlo važnih projekata, vrlo važnih upravo za naše građane. A druga nova dimenzija je povezivanje, istraživanje inovacija s jedne strane sa dakle, znanosti Eh, istraživanja sa javnim politikama, ishodima javne politike. Dakle, nije nam cilj imati eh, dodatni razvoj samo u znanosti, nego postići ciljeve eh, takvim istraživanjima koji će podržavati one ciljeve koje smo si postavili u našim društvima. Naprimjer, ako smete mm, rak, problem e, vezanim uz karcinom, onda je rekao da i mislim da imate pravo jer moji znanstveni članci nikad nisu izlječili ni jednog pacijenta. Liječni su ti koji to rade, osoblje u bolnicama, e, lijekovi koji se proizvedu. Dakle, postavili smo si tu e, razinu cilja, zapravo recimo u slučaju raka, ja ne znam što je prava razina, da li je to neko konačan lijek ili nešto drugo, ali u svakom slučaju se nekako nadam da ćemo e, dobiti ove ciljeve za pojedine misije, da će to proizvesti ovi novo uspostavljeni odbori i da ćemo znati šta nam je cilj, a onda će biti jako važno da se taj cilj realizira kroz niz javnih politika kako bismo ga uistinu i ustvarili. Znači to je naš cilj povezivanje iz stanova sa stanovništvom i osiguravanje e, utjecaja na društvo. Dakle, vrlo ambiciozno, za to će trebati europsko i financiranje, ali nekako se nadamo da će e, i svi biti e, vrlo pozitivni prema tome, pa da ćemo dobivati sredstva i od pojedin država članica i od industrije i koji će dakle omogućiti možda i djelovanje šire nego što će biti predviđeno programom Obzor Europa. Druga dimenzija kojima sam spomenula su e, partner partnerstva. To je vrlo važno za suzakonodavce jer tu se radi o institucionalnim e, partnerstvima e, prema člancima 187 i 185. E, radimo na 12 takvih partnerstva. Oni se spominju i u dodatku dokumentu o strateškom planiranju i e, također smo uključili i e, procjenu e, učinka i tu smo počeli konzultacije. Oni su od sredine srpnja, od početka srpnja zapravo već na internetskoj stranici komisije. Znači ako vas zanima možete tamo naći procjene utjecaja, procjene će biti biti vrlo opširne, također će e, uključivati, e, već su započele nam je konzultacije sa dionicima i dakle radi se na tome. E, očekuje se finalizacija 2020. Imamo na umu i niz drugih partnerstva i često će se raditi o manje institucionalnim formatima, ali o svemu tome se razmišlja ne bih htio previše vremena <laughs> e, potrošiti, pa ću se sada vratiti na e, našu suradnju, odnosno način e, kako se nadamo da bismo mogli razgovarati s vama. Imali smo već razmjenu pisma, gospodin Pusak i povjerenik Modaš su tu naznačili kako komisija želi da se rodi. Očekujemo i međuinstitucionalni sporazum koji će uspostaviti okvir za ovu suradnju E, povjerenik i cijelo njegovo osoblje su vrlo snažno zainteresirani za blisku suradnju sa odborom ITRA, dakle s vama, sa svim e, članovima odbora kako bismo se osigurali da dobro ispadne i to strateško planiranje i naše misije predviđene i predviđena partnerstva. Dakle, e, tu se radi o područjima politike, svi znamo, dakle čuli ste da želimo da se istraživanje inovacije povežu sa javnim politikama i sasvim sigurno je da će u tom smislu e, doprinos e, zastupnika Europskog parlamenta biti vrlo, vrlo e, vrijedan. Dakle, želimo i vaš input i imali smo nam već vaš input kada smo radili na programu prije ljeta i Danas evo imamo sadržajnu raspravu. E, u prethodnom sazivu parlamenta smo imali e, radnu grupu koja je surađivala na ovome. Nadamo se ili očekujemo da će i ovaj saziv e, biti zainteresiran za to, da će ponovo biti takva radna grupa koja će omogućiti trajni input, a isto ako mislite da bi vam bilo korisno, pogotovo možda novim e, zastupnicima, da se održi neki tehnički seminar, mi ćemo sa zadovoljstvom to organizirati. E, osim svega toga i možda malo informalni način da se sve realizira je e, tijekom dana istraživanja i inovacija, dakle ova tri dana u kojima, kao što sam rekao, neki od vas već zna da sudjeluju, odgovorili su na naš poziv pozitivno a svi ćete i dobiti poziv e, prvog dana 24. imamo primenjamo domjenak e, i tada će službeno početi i nadamo se da će i to biti jedan doprinos, odnosno početak jednog vrlo široke i duboke e, suradnje koja će omogućiti vrlo dobar strateški plan. Da kako, nisam sad tu spomenuo Europsko e, vijeće za e, istraživanje, oni su uključeni također u cijeli proces kao i još neke druge institucije, ali evo ovo je bilo ukratko. Hvala vam. Kolege, molim vas da poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno jer već kasnimo. Prvo pozivam e, gospodina zastupniku i gospodina Elera, a Elera danas mijenja gospođa Krvaljo. Nakon toga se obraćamo koordinatorima. Stoga bi možda e, se dok, e, gospodin Nika htio obratiti kao koordinator, kao i u ime e, Pučana. Naravno, njihove zamjene će imati prilike postaviti pitanja. A potom ćemo se obratiti i drugim kolegama. Gospodine Nika, imate ukupno čak šest minuta. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. E, gospodin Paket, dobrodošli i hvala vam na vašoj prezentaciji. Želim zahvaliti e, na vremenu koje smo e, zajedno proveli, promatrači sjene iz različitih grupa i vjerujem da imamo dobar rezultat iz svega toga. Veoma mi je drago što sam imao priliku raditi e, s komisijom, no bilo mi veoma teško raditi u vijeću. No ono što je važno je rezultat, a ono što mi kao članovi političkih grupa u Europskom parlamentu e, želimo reći je da nam je drago e, što su glasovi većine dionika sveučilišta i ostalih, da je to uzeto u obzir i da je konačni rezultat jako dobar. Puno vam hvala i puno hvala mojim kolegama i puno ih je tu ovdje i te nastavljaju raditi na finaliziranju izvješća o obzoru Europa jer je to veoma važno. A svjesni smo i očekivanja od svih dionika. Još jednom puno hvala. Svjesni smo da smo puno radili tijekom ljeta i prije ljeta i zapravo smo postigli E, puno e, strateškog planiranja misija i nadamo se da ćete e, nas podržati vi osobno i vaš tim da pojačamo naš, doprinos u proračunu 20 milijardi eura i naravno da ćemo ojačati međunarodnu suradnju uzimajući u obzir Brexit i druge faktore. Nadamo se da se Brexit neće dogoditi, no nikad ne znate. Imam nekoliko pitanja za vas. Kako komisija organizira taj projekt i koje, koje vremensko razdoblje za misije i partnerstva i ako biste mogli malo e, pojasniti taj postupak e, u vezi partnerstva. još jedno pitanje. E, radi li komisija na sinergiji? I prisjetimo se jedno od glavnih točaka u našoj raspravi je bila bolja organizacija obzora Europa i sjećam se da smo tada spomenuli da u većini država članica e, da sudionici e, nisu bili svjesni kako se uključiti u obzor Europa, uzimajući u obzir e, probleme koje ima obzor Europa 2020. Jeste li spremni koristiti se tehničkom pomoći seminarima, konferencijama da biste na najbolji način osigurali da ljudi znaju kako to primijeniti. Koje će biti nova očekivanja za obzor Europa, novi postupci postoji naravno jako puno novih stvari i e, tu se ne radi o zapadnoj ili istočnoj Europi i e, svi smo se sastali s profesorima ovdje u Briselu i nisu bili e, svjesni da se mogu koristiti određenim dijelima e, projekta kada govorimo o zdravlju. Planirate li zapravo raditi istraživanja u, u tom području organizacije te vrste konferencija, odnosno što mislite kako bismo mogli bolje raditi da bismo proširili svjesnost o obzoru Europa. I zadnja napomena, ne znam sjećate li se formulacije u obzoru Europa, kada ste rekli da ćemo imati značajnu razmjenu informacije između komisije i parlamenta. Mi kao parlament spremni smo za veoma značajnu razmjenu informacija s komisijom, kako bi to izgledalo? Jeste li spremni započeti s tim postupkom razmjene informacija? Jeste li spremni više uključiti parlament u sam taj postupak, e, čak i u e, ranim fazama e, obzora Europa? I još jednom vam hvala. Hvala, gospođo Karvaljo. U ime gospodina Ellera. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala gospodinu Pakeu na prezentaciji i na otvorenosti i komunikaciji. Čestitam vam na vašem odličnom radu koji radite u e, komisiji i na odličnom programu Obzora Europa. Naravno, možete na nas računati da ćemo, e, na, da ćemo veoma brzo i učinkovito finalizirati ono što se od nas očekuje. Imam dva pitanja u e, ime izvjestitelja gospodina Elera. A prvo pitanje je već e, spomenuo gospodin Nika, a tiče se e, pripreme strateškog planiranja. U zakonodavstvu obzora Europa jasno je navedeno da ćemo osigurati značajnu razmjenu informacije i mišljenja između komisije i parlamenta. A naravno postoji postupak zajedno s državama članicama i e, zastupnicima iz Sjene, no e, pitam vas kako to možemo raditi s parlamentom. U svojoj e, prezentaciji imate nekoliko načina uključivanja e, odjela za istraživanja i razvojno. Parlament nije takva vrsta dionika, to je europska institucija i zapravo je suzakonodavac, stoga bismo htjeli vidjeti e, konkretne uvjete te razmjene informacija između komisije i parlamenta. Drugo pitanje tiče se pilot projekta e, o suradnji o svemiru. To je projekt koji je bio dio probnog, eh, probnog eh, sporazuma između političkih grupa i ta ideja je bila dio tog sporazuma, a nakon toga je uključena kao pilot projekt u proračun i potpisao je gospodin Eler i gospodin Nika. To je vaša služba klasificirala slovom C, što znači da je jako teško to um, finalizirati, jer odredba je jedna stvar, a konkretna priprema treba početi za taj pilot projekt i naravno to je um, temeljna stvar za našu pripremu. Ako biste mogli nešto reći o, o tome, to bi nam jako pomoglo. Sada u ulozi koordinatora htjela bih e, postaviti tri pitanja. Prvi se tiče Međunarodnog monetarnog fonda. E, ispričavam se višegodišnjeg financijskog okvira. Kada govorimo o dionicima i državama članicama, što vi i komisija radite po tom pitanju da se to finalizira, a jedan način da bismo imali uh, veliko financiranje za istraživanje nije samo uh, snažan proračun za obzor Europa, već i uh, osiguravanje toga da se istraživanje posebne inovacije budu prisutne u tom višegodišnjem financijskom okviru. Naravno, to je sinergija veoma važna. No, nije dovoljno reći da to potičemo, podržavamo, no treba uredbu učiniti kompatibilnom radne postupke e, između e, glavnih e, uprava i kako će se ti konkretni uvjeti ostvariti. Drugo pitanje tiče se strateškog planiranja, ali malo fokusiranije, odnosno E, ne tražimo ono što tražimo zbog nas, zbog nas, već je to način da uključimo Europu. Svako od nas predstavlja Europu, njezine građane i pokrivamo Europu i svih država članica. Stoga je uključenost naših građana kroz Europski parlament veoma važna i bit će veoma važna u definicijama e, partnerstava. To je sve da bi se osiguralo da su ti instrumenti transparentni i da oni neće povećati jaz koji postoji između Europe eh, i inovacija. Obzor eh, Europa 2020 je veoma dobar program, no i dalje ne može uhvatiti tu esenciju Europe i bojimo se da postoje neke nejasne definicije um, tih partnerstava i da one na određen način privilegiraju dionike koji su prisutni u Briselu jer su oni jer oni više dolaze na sastanke, više s vama komuniciraju, razmjenjuju mišljenja. To je naravno veoma dobro, no moramo otići korak dalje. Trebamo doći do onih koji su udaljeniji. To je jedan od razloga zašto želimo biti uključeni i um, da će naši programi biti otvoreni i transparentni i zatvoriti taj jaz umjesto da ga prošire. Moja glavna točka je Europski institut za inovacije i Znamo da podržamo komunikaciju informacijske tehnologije i želim pitati kako će oni biti povezani. Gospođo Labajova, dvije minute. Hvala glavnom direktoru e, na prezentaciji. E, dobrodošli. Vjerojatno ste primijetili da smo tijekom pregovora ranije ove godine u vezi obzora Europa da je moja e, grupa, e, da, snažno podržava vaš program i naravno razumijem koliko je komplicirano balansirati e, taj program jer pokriva sve od istraživanja do malih i srednjih poduzeća, inovacija, tržišta, društvenih znanosti, istraživanja računarstva i tako dalje. I naravno veoma je to komplicirano i mi to prepoznajemo. Naravno, postoji još puno posla. Proračun sinergije s drugim programima e, koje bih htjela naglasiti jer vjerujem da su veoma važne i naravno sudjelovanje trećih zemalja. Taj zadnji problem naravno veoma je relevantan za moju grupu jer e, imamo velik broj zastupnika iz Ujedinjene kraljevine i želimo osigurati buduću, buduće sudjelovanje Ujedinjene kraljevine. Stoga bih vas htjela upitati o mogućim scenarijama, scenarijima u tom slučaju, pripremali pripremate li se za njih. I kao što je gospodin Nika već e, spomenuo, radi se o strateškom planiranju i e, željela bih kao i on naglasiti značajno sudjelovanje Europskog parlamenta u, u tom smislu e, i nadam se da ćemo vas redovito viđati u hodnicima Europskog parlamenta zajedno s vašim kolegama. I na kraju uh, za sve nas um, želim uh, da nađemo jednako entuzijastičnog uh, zastupnika kao, kao gospodin koji je prethodno bio ovdje. I to me dovodi zapravo do zadnjeg pitanja da li Europski institut za inovacije i tehnologiju, kao što je spomenuto već, odnosno njihov portfolio, uh, nešto bi biste željeli dodati u budućnosti, vi kao uh, glavni direktor, da li vi to uzimate u obzir i koje je vaše mišljenje o svemu tome? Hvala u ime moje skupine. Hvala. Sada, gospođo Dodik, hvala što ste došli u parlament i odbor ITRE danas. Lijepo je vidjeti da e, provođenje e, obzora Europa konačno kreće i da konačno raspravljamo napredak strateškog planiranja. Naša društva nalazi se pred velikim izazovima i istraživanje i razvoj će zapravo igrati veliku ulogu. Naravno, razmišljam i o klimatskim promjenima, ali i o problemima, poput društvene nejednakosti i e, održavanje europske konkurentnosti trebamo osigurati da obzor Europa ima i e, te ciljeve u vidu, kako poboljšati svakodnevne živote e, europskih građana i ono što će biti najvažnije za našu budućnost. U tom smislu, kao što je već e, spomenuto, htjela bih naglasiti važnost uključivanja Europskog parlamenta u strukturno planiranje. Kao što su neki zastupnici već danas naglasili, ovoj i prethodnoj komisiji vjerujemo da parlament treba imati značajnu ulogu ne samo u dijalogu i komunikaciju već i u oblikovanju smjera strateškog planiranja. Time što smo dobro informirani i uključeni u e, značajnu razmjenu mišljenja i informacija možemo osigurati da e, europski građani sudjeluju u oblikovanju programa Obzora Europa. Istraživanje i inovacije trebaju služiti poboljšanju svakodnevnog života e, i boljom strukturnom razmjenom s parlamentom to možemo poboljšati. Kako će komisija osigurati da je parlament stalno uključen u taj dijalog i u oblikovanje strateškog planiranja, a kao drugo i veoma važno, e, htjela bih pitati o klimatskom usmjeravanju. Kao što trenutni program nije, nije uključio u svoje ciljeve. To nisu iznosi koji se troše na klimatske promjene i kako će komisija osigurati da će troškovi zapravo ovaj put dostići taj cilj od 35% za razliku od prethodnog, prethodne komisije. Sam gospodine Burke ili netko koga zamjenjuje. Ne. Gospodin Krasnodavski. Dvije minute. Gospodine Tosanovski, dvije minute. Hvala vam. Govorit ću na svom jeziku ako je moguće. To bi možda bilo najbolje. složita materije I Um, sudjelujemo u raspravima o obzoru Europa i naravno to je veoma komplicirano uh, i zahvaljujući uh, kolegama zapravo smo uspjeli uh, napraviti referencu na tehnologije sa niskim emisijama da bi bolje uključili područja koje se bave rudarenjem. Stoga je moje pitanje veoma jednostavno. Do koje razine u svom strateškom planiranju želite staviti fokus na upravo te regije, posebice kada govorimo o e, neutralnom gospodarstvu kada govorimo o ugljiku i naravno to je postalo veoma važno e, pitanje u energetskom paketu i naravno tu će biti puno pritiska e, koji će se osjetiti diljem Europe i vjerujem da istraživanje razvoja i inovacije treba imati veliku ulogu u svemu tome upravo zato smo to uključili u obzor Europa i stoga vam još jednom hvala. Veoma cijenim tu e, suradnju koja je započela s programom e, obzora Europa i hvala vam na tome. Hvala gospođa Matijas, dvije minute. Ovdje, sam, mašam Puno nas je e, govorilo o ovom programu i pregovaralo i e, puno pitanja koje sam htjela pitati su već spomenuta, no još jedno moje pitanje radi se o strateškom planiranju za provođenje programa Obzora Europa. Moje pitanje je povezano sa konstantnom zabrinutošću koja je prisutna, a koja se pojavila u sklopu e, Obzora 2020 odnosno sudjelovanje zapravo jako varira između država članica. Ne samo u smislu resursa koji su dostupni za istraživanje i razvoj, već i u smislu sudjelovanja i zapravo u provođenju tih programa na prvom mjestu u ovoj fazi konzultacija i e, s obzirom na to da prva faza vrlo uskoro završava 8. E, rujna, trenutno se provodi internetska konzultacija, hoću vas pitati što ste napravili, odnosno što radite e, u smislu toga u obzoru Europa da biste popravili neke stvari koje smo primijetili u obzoru 2020 radite li na jednakijem sudjelovanju različitih dionika u različitim državama članicama, što komisija radi e, po pitanju toga da osiguramo jednakost i kako ćete uključiti obične građane u te programe. Želimo jednaki program koji će uključivati države, e, njihove institucije da bi se bolje odgovorilo na lokalne probleme i zapravo to je čitava eh, ideja tih konzultacija. I zapravo želim vas pitati držite li se i dalje tog prethodnog ograničenog sustava ili imate neke ideje eh, o jednakijem eh, javnom sudjelovanju kada govorimo o programu Obzor Europa. Hvala lijepa. Zahvaljujem što ste se javili. Gospodin Buzek. Želite? Jedna minuta. Hvala lijepa. Zahvaljujemo direktoru na njegovom izlaganju i čestitamo i vama i e, našem izvjestitelju. A i za vrijeme rumunskog e, predsjedanja je moglo doći do dogovora. Kada govorimo o mogućem snaženju institucija, tu postoje pojedini aspekti u obzoru Evropa koji mogu biti dakle i snaženje i slabljenje. Ja mislim da je to vrlo važno jer e, sada je tu odgovornost dakle na povjereniku za e, istraživanje za znanost i nadam se da ćemo moći i bolje surađivati unutar e, dakle programa Obzor Europa. E, Institut za inovacije i tehnologije je bio vrlo aktivan u Irskoj, u Portugalu, u središnjoj Europi. Dakle, to je bilo vrlo važno u pogledu tog proširivanja. Pa trebamo pratiti i vidjeti kako to funkcionira, to širenje. Budući da smo ostvarili velike rezultate u ožujku tijekom naših pregovora, kada govorimo o drugom stupu i o tim e, postupcima, i mi bi se kao Europski parlament tu htjeli uključiti kroz neke prijedloge. Jer sve naše institucije koje se bave istraživanjem su prisutne u našim zemljama, pa bi htjeli više informacija nekim konkretnim područjima, a mi ih dakle i možemo imati nekad i više nego komisija, pa bismo mogli utjecati. Dakle, kako vidite tu tu moguću suradnju? Gospođa Toja. Jedna minuta. Da, bit ću vrlo kratka. Referirala bi se na ono što su kolege već rekle i i imamo i pojedine klubove i njihov odnos prema Europskom parlamentu. Tu se radi o razvoju, emisijama, to su neke opće teme. Naravno da mora odgovarati i općem interesu i odgovarati javnim politikama, a i mi u našem svakodnevnom životu želimo moći koristiti te rezultate, dakle poboljšati život građana. Dakle, taj efekt sinergije, postoji čitav niz e, načina koji se odnose na istraživanje. Dakle, moramo to sve nekako moći povezati i državama, članicama i regijama reći kako tu postupiti, jer inače tu postoji čitav niz nesporazuma ali još se jednom vraćam na vijeće za inovacije. Rekli se da možemo i o tome govoriti. Nije baš da sam sad zabrinuta. Međutim, bilo bi uistinu vrlo e, važno da se pozabavimo i financijskim instrumentima. Dakle, nekako trebamo moći privući i privatni kapital, da se ne radi samo o javnim financijama. Moramo, dakle, iznaći nove modalitete financiranja, da i recimo poduzeća mogu proizvesti neke proizvode koji se mogu prodavati na tržištu. Možda možemo i o tako nećemo razgovarati. Hvala lijepa, gospodin Grudler. Hvala, gospođo predsjedavajuće, glavni direktore. Hvala vam na vašoj prezentaciji. Imam e, pitanje E, o osiguravanju jače uloge i e, međunarodne suradnje u tom e, svemirskom smislu i htjeli smo zapravo uzeti to obzir kao katalizator europskog gospodarstva da bi ono postalo konkurentnije naravno kada govorimo o obzoru Europa, e, koji su glavni e, smjerovi koje želite krenuti u ovoj domeni, e, pazite li na proračun koji će za to biti dodijeljen i naravno danas je potpuno jasno da postoji potreba za ulaganjem u evropsku industriju i na kraju biste li mi mogli dati načine kako ćete provesti, odnosno kako ćemo mi e, provesti te strateške interese u smislu e, svemira u Europskoj uniji. Hvala. Thank you very much. Uh, Mr. Alimo. Hvala lijepa, gospodin Alimo. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem i gospodinu Pakeu na njegovom izlaganju. Vi ste rekli da bi znanstvene istraživanja trebali dovesti do toga da osjetimo i snažniji učinak u društvu. Jako je važno i tu se slažem s vama da i strateški ciljevi treba povezati dakle sa onim dijelovima politike u koje se masovno ulaže. Dakle, ja sam i član regija i isto tako radim na Interreg uredbi. Prošle godine smo puno razgovarali o takozvanoj komponenti 5, dakle regionalno e, ulaganje. to bi trebalo dovesti do toga da taj put sa znanstvenog istraživanja do Mm, proizvoda na tržištu bude jednostavniji, da se bolje koordinira na evropskoj razini. Stoga jedno pitanje za vas. E, postoji li tu određena koordinirajuća e, uloga e, kada govorimo o tim novim investicijskim fondovima? Je li to dio vašeg strateškog plana? Hvala lijepa, gospođo Vajs. Gospodin Martinesku. Hvala. Postoje različite liste partnerstva. Znate da sam ja za to jako zainteresiram. Postoje različite liste. Imate li neke kriterije? Temeljem čega se odlučuje o tim partnerstvima? i što će biti sa eh, GTA u pogledu ove svemirske politike, da li će tu postati partnerstvo ili ne. Mene isto zanimaju partnerstva, kako ćemo, dakle, tu imati određene motele. Možete li nam nešto reći o financiranju? Gospodin Jams? Hvala lijepa. Mislim da je ovo strateško planiranje uistinu nešto fascinantno, jer to je jedan vrlo ambiciozan projekt e, koji će odlučiti o konkurentnosti naše znanstvenog rada, globalno gledajući. Ali što se tiče strateškog planiranja i tog procesa, U kojem smislu je to mobilnost e, ljudskog kapitala bitna? Dakle, koliko je važna ta uloga ili koliko ja znam, to je uistinu pitanje održivosti e, našeg sustava inovacija i istraživanja kada govorimo o budućnosti, jer mi se tu ne borimo samo interno između pojedinih e, zemalja, Znate da tu postoji određeni jaz kada govorimo o inovaciji, međutim tu imamo i SAD i Kinu i neke druge igrače. I imamo tu dihotomiju između kohezije, odnosno i obzora Europe, dakle kohezijske politike i obzora Europe, kamo će ići novac, e, pogotovo kad govorimo o vijeću. Ta dihotomija nije pretjerano produktivna. Tu se sada postavlja pitanje kamo ide taj novac vezan za širenje, da li radi se o tih 3,3% i koje mišljenje vas i komisije kada govori o mogućoj sinergiji između novca za kohezijsku politiku i novca za obzor Europa. Čuo sam tu rasprave o kriterijima u pogledu izvještavanja, kako se izvještava o rezultatima svog rada aspekt snaženja nacionalne kontakt točke. Evo tu me zanima vaše mišljenje. Što je tu komisiji draži? Hvala, hvala. Dugujete mi minutu. Imamo još dva govornika. Gospođa Bonting prva, onda gospođa Teh i onda se tu zaustavljamo s pitanjima. I gospođa Galvajz još. Hvala lijepa, zahvaljujem isto tako glavnom direktoru što je danas došao, što je tu s nama. Uistinu sam pod dojmom ove ambicije koje ste iznijeli i dakle nadam se da će takva istraživanja dovesti do toga da se politika donosi temeljem određenih e, dokaza nečega što je istinu utemeljeno. Ja sam ovdje protiv Brexita pa vam moram postaviti neka pitanja vezano uz Brexit. E, povjerenik za inovacije i istraživanje rekao je da do kraja pregovora Ujedinjena kraljevina ostaje članom Europske unije, stoga ima sva prava i obveze e, uključujući istraživačke programe kao što je program Obzor Europa. Međutim, šest naših glavnih sveučilišta su vodeći ili barem vode kada govorimo e, po obzoru Evropa, a tu se radi o iznose od 500 milijuna eura. Milijardi eura, oprostite. Ako dođe do Brexita, ja to ne želim prihvatiti. Što će se dogoditi s tim projektima? Što će se dogoditi s timovima koji rade na tim projektima? Neki natječaji su još uvijek otvoreni. Molim vas, možete li potvrditi da sve dok ne dođe istinski do Brexita, e, da će se zaprimati e, zahtjevi e, i projekti iz Ujedinjene kraljevine, a nešto sad što nije vezano s Brexit. Na nedavnom briefingu istraživanja u pogledu pohranjivanja bilo sam užasnuta time koliko su loši rezultati u pogledu istraživanja u tom području, ali 3% e, je istinu vrlo malo. Samo 3% od toga je prihvaćeno kao uspješno. Dakle, to je sigurno povezano i sa samim znanstvenicima, ali sad me čisto zanima što vi predlažete kako se može poboljšati e, dakle e, uspješnost projekata unutar obzora Europa. Ako kažem jedna minuta, onda bi to trebala biti jedna minuta. Gospođa Čeh. Hvala. Htjela bih vam čestitati. Međutim, uspješna strategija se mora e, pouzdati. Dakle, kada govorimo o raku, ja dolazim iz Mađarske i tu i dalje vidim čitav niz problema vezano uz tu tematiku, pa bi moje pitanje bilo da li planirate surađivati s nekim drugim europskim instrumentima, kao što su neki kohezijski instrumenti kako bi se uistinu mogli nekako isporučiti, primijeniti ti odlični rezultati koji će biti ostvareni u području znanosti i istraživanja. I kako bi svaki e, pacijent u Europi imao tome pristup. Hvala lijepa. Gospođa Galvez na kraju. Kao prvo, hvala lijepa što ste došli i čestitam ja uistinu mislim da je to odlična e, strategija koju treba e, svojiti. Što se tiče uspjeha pojedinih emisija, tu su bitne e, sinergije i multidisciplinarnost. Ali čitav niz sustava se upravo ne temelji kada na tim sinergijama i multidisciplinarnosti Dakle, to nije nešto što je prisutno u svijetu znanosti i sveučilišta. Međutim, ovaj sustav misija bi mogao poboljšati rezultate inovacija i istraživanja. Da li će vi planirate nešto kako bi se države pomaknule upravo na tu multidisciplinarnost? Inače ćemo možda imati veće nejednakosti nego što je sada slučaj? Vrlo zanimljiva pitanja i velik interes za ovu temu. Hvala lijepa. Zahvaljujem na vašem interesu i na čitavom nizu pitanja koji jasno ilustriraju koliko ovaj odbor posvećen ovoj temi zainteresiran i koliko je potrebna ova redovita interakcija i ja bih želio uvaženim zastupnicima potvrditi da smo mi na raspolaganju, i ja i moj tim. Neću govoriti u ime sada e, sljedećih članova komisije. Dakle, može to biti u različitom obliku, više je na vama da odredite modalitet, e, ali samo bih ja još jedan puta želio potvrditi dakle, da vam naše službe stoje na raspolaganju kako bi saslušale vas, kako bi mogli doći do interakcije. E, vi trebate znati kako na najbolji način koristiti ono što postoji u vašim državama članicama to nam može pomoći u različitim procesima i na dolazećih šest mjeseci. Imamo dovoljno prostora za to, kao što sam rekao na početku. E, usvojili smo kao institucije vrlo rano ovaj politički dogovor, pa sad imamo dovoljno vremena da to učinimo kako treba. <clears throat> Veliki broj vas je spomenuo i trebamo to naglasiti da je ovo još uvijek nedovršen posao. Postoji čitav niz odredbi o kojima nismo razgovarali. Dakle, vijeće i parlament, dakle, pitanje međunarodne e, suradnje, sinergije u pogledu udruživanja i naravno onaj izazovni dio koji se odnosi na e, proračun, e, Dakle, još je tu dosta posla nužno i bit će nužno tijekom nadolazećih tjedana i mjeseci. To je i povezano dakle, sa ukupnim napretkom u pogledu pregovora oko VFO-a. Međutim, htio bih reći, dakle, u svakom slučaju ono što komisija radi je naglašavanje dodane vrijednosti obzora Europa. Dodana vrijednost je ta europska dimenzija u pogledu istraživanja i znanosti. Mm, dakle, tu se pod našim vijećem onda uključuju najbolji znanstvenici i to dozvoljava i našim E, znanstvenicima da dobro rade, ali da i najbolje da privučemo u Europu, to je nešto što je vrlo važno. Isto tako bi tim argumentima trebalo dodati i sljedeće, a to je to što nam upravo strateško planiranje dozvoljava kroz misije, kroz partnerstva e, istraživanje i inovacije su podržani i onda oni stvaraju vrlo konkretne rezultate, e, znanje, tehnologiju i to je onda nešto što se može unijeti u cjelokupnu politiku. Gotovo kada govorimo o ovim ekološkim, socijalnim aspektima, e, klimatskim, e, ja znam da su to prioriteti za vas u parlamentu, ali i za komisiju. Znam da je gospođa von der Leyen to postavila kao svoje prioritete Dakle, to je jedan ključni element kako bi se promovirao i ambiciozan proračun. E, čuli smo od nekoliko zastupnika riječ sinergija. E, obzor Evropa, e, dakle nije nešto zasebno, to je jedna od ključnih komponenti, jedna od najvećih programa na svijetu i trebamo biti ponosni na to, ali dakle trebamo uložiti napore i na nacionalnoj razini i a sinergije diljem e, VFO-a treba aktivirati, ne samo identificirati, već uistinu i aktivirati. Bilo da se sad radi o regionalnom e, financiranju, e, poljoprivredi, povezivanju Europe. Trebamo dakle povezati rezultate uistinu sa stvarnom primjenom i ako postavimo prioritete i pripremimo se u tom smislu, vidjet ćemo onda kako i ostatak VFO-a može biti bitan u provedbi tih rezultata. U svojoj inicijalnoj prezentaciji unutar komisije želio reći da je način kako mi pripremamo e, obzor Europa je potpuno drugačije nego što je to bilo sa obzorom 2020. I, to je bio jedan snažan program koji se e, sastoji od nekoliko podprograma. Spomenuli ste isto tako inovacije, informacijsku tehnologiju, imamo programe vezane uz mobilnost, uz energiju, poljoprivredu i to se e, provodi kroz nekoliko odjela komisije. Sve je to iskoordinirano, ali kroz različite odjele. Kad smo pripremali e, obzor Europa, u komisiji smo odlučili da to nećemo raditi po odjelima, tako da u komisiji nitko nema vlasništvo e, tog proračuna za obzor Europa, dakle ni Agri, ni Connect, ni Move, čak ni naš naš e, dio za istraživanje i razvoj nije vlasnik tog e, proračuna. I na taj način možemo učinkovito pripremiti zajedno te prioritete. To je jedan potpuno drugačiji pristup. Dakle, promijenili smo tu naš pristup i ja to govorim vezano uz te sinergije. Jer to dozvoljava rasprave o obzoru Europa e, gdje se od početka koriste znanja drugih programa i to nam isto tako e, omogućuje da doprinosimo dakle, svim tim e, raspravama i tu su te javne politike koje su onda uključene. To je uistinu jedna velika promjena i nadam se da će se to reflektirati u strateškom planu. To je ono e, što se nadamo da ćemo postići u ovom procesu suprojektiranja. Nadam se da će te sinergije uistinu biti ključne. Žele bih još reći da sam svjestan da se kod sinergije radi je zakonodavstvo i da e, e, tu smo na dosta dobro putu, ali tu treba još toga učiniti i taj dio e, sinergije je još nešto što treba dovršiti. Dakle, taj posao se odvija na tehničkoj razini, ali tu su nam potrebne i uredbe koje će to omogućiti. Međutim, nakon toga je potreban i vrlo konkretan posao gdje će biti potrebna suradnja, a ovaj novi pristup u komisiji nam eh, omogućuje dakle, da od početka pripremamo programe zajedno, ne samo zakonodavstvo, već i cijelu provedbu. Zato je taj proces strateškog planiranja jedan tako otvoren proces koji to i omogućuje. U tom kontekstu još možda nešto kratko vezano uz e, tu dimenziju proširenja, dakle radi se o 3,3%. E, to je uistinu veliko postignuće što se tiče pregovora, to je dobar e, proračun i dakle došli smo do tih 3,3% kroz paket mjera koji ide kroz cijeli program i to su oni koji vam je već poznato e, takozvani teaming i twinning i tu su opet su zakonodavci nam omogućili jednu novu e, schemu eh, dakle da radimo kroz određene konzorcije i mislim da je to nešto što će biti od koristi, jedan koristan korak u tom upravo širenju. Ali nije taj paket po sebi jedini način kako možemo osigurati to e, sudjelovanje cjelokupne Europe. Prvi korak je transparentnost kada govorimo o tom strateškom planiranju. Ništa se ne radi iza zatvorenih vrata. Svi instituti, sve učilišta, organizacije koje se bave istraživanjem su svjesni toga, e, doprinose, pozvani su. I sad e, pripremom, dakle, provedbu diljem Europe. Ja mislim da će to mobilizirati e, puno više ljudi nego što je to bilo do sada. Tu postoji isto tako odgovornost na strani nacionalnih administracija, da tu imamo i tu tehničku pomoć koja treba dalje podržati našu mrežu e, nacionalnih kontaktnih točaka. I moramo osigurati da su sve zajednice uistinu aktivne Isto tako bih želio naglasiti da to otvorena priprema e, i ta fleksibilna pravna osnova oko koje smo se dogovorili otvara čitav niz e, rasprava. E, dakle, dakle, uopće se stavlja pitanje dakle, pogledu toga što će se kako e, raditi, gdje ćete to svrstati što se tiče e, znanosti, gdje kamo i do društvene znanosti, kamo što ide. I sada smo mi ovdje s vama, s administracijama, državnim članicama, kako bismo osigurali da ti e, prioriteti budu uistinu pokriveni i da imamo jednu širu provedbu obzora Europa kada govorimo o stopi uspješnosti, e, mislim 3,3% područja energije, to je malo, ali ono što je vrlo bitno, e, ne radi se o samim projektima, nego se radi o samoj selekciji koja je važna. E, nažalost, imamo premalo njih koji se prijavljuju na natječaje. Dakle, pravnu osnovu smo usvojili i danas razgovaramo o prioritetima politike, ali ćemo i puno vremena provesti da definiramo modalitete. To je nešto što je vrlo važno. Dakle, način kako se provode evaluacije, pa se nadamo da ćemo onda poboljšati situaciju, dakle da ta stopa uspješnosti bude bolja u budućnosti. Tu je bilo nekoliko komentara o međunarodnoj dimenziji, o Brexitu. To je tema koja je uistinu spolitizirana, prepuna izazova. Dakle, Ujedina kraljevina je danas članica Europske unije i sudjeluje u svim programima, evo dok mi ovdje govorimo, dakle sudjeluje na svim natječajima sporazum o povlačenju. Po njemu bi oni, još, oni koji sudjeluju još uvijek ostali dijelom programa. To je jedan od jako važnih aspekata sporazuma o povlačenju. Dakle, e, sve dok ne završi obzor 2020. A u slučaju da se ne ostvari sporazum između Europske unije i Ujedine kraljevine, Ujedina kraljevina postaje treća zemlja i onda će se na taj način morati revidirati ti projekti da vidimo kako sudionici iz Jedne kraljevine kao treća zemlja mogu e, sudjelovati, jer ta mogućnost isto tako postoji. Dakle, no deal scenarij je scenarij koji zasigurno prekida stvari e, više nego e, ako ne bude ta situacija. Što se tiče budućih odnosa, dakle u pregovorima i o deklaraciji o budućim odnosima, istraživanje i razvoj je nešto što je identificirano kao područje koje od strane koristi, ako bude bilo suradnje, dakle Europska komisija je tu e, spremna i želi dalje raditi i na istraživanju i razvoju. Neki od vas su spomenuli da tu postoje određene odredbe u predlogu komisije o kojima još treba razgovarati u vijeću i dogovoriti se s parlamentom gdje ta udruživanja s trećim zemljama, s industrijskim trećim zemljama postaje jedna mogućnost, dakle pogotovo ako imamo to te širenje zajedničkih europskih vrijednosti. Evo to je jedna mogućnost za buduće odnose, ali za sada smo fokusirani na idućih nekoliko tjedana. Nadalje je važno reći kada govorimo koliko još vremena ima. Pokušat ću onda biti kraći. Točno je da možda nismo u potpunosti ispunili cilj e, zacrtan u obzoru 2020, premda ok, imamo još vremena do kraja 2020 pa se nadamo će se to ostvariti. Mi međutim ne planiramo neki konkretan e, komplet e, administrativnih mjera. E, tu postoji zapravo jedna velika razlika u novom programu, naime velika razlika u širem kontekstu unutar kojeg će se provoditi obzor Europa. Znate da je E, predsjednica e, komisije rekla da je upravo e, okoliš njezin glavni prioritet i da će stoga on biti uključen kao glavna komponenta za sve što se radi u pogledu tehnologije, svemirskih istraživanja i tako dalje. Dakle, taj sporazum oko ekologije je vrlo ambiciozan i o njemu će se puno govoriti sa parlamentom i to će utjecati na sve buduće projekte jasno da nema konkurencije između e, Instituta za e, inovacije i tehnologiju, Europskog instituta i agencije e, i Tehnološki institut je jedan od ključnih e, e, igrača u ovom trokutu tehnološkom u Europi. On ima e, ovaj iskorak i vezu sa inovacijskim zajednicama i to je uključeno u prijedlog koji se da, koji je sad na stolu. E, i e, institut je dakle sada uključen ovaj širi strateški proces, dakle ne postoji sam za sebe i uvjeren sam da će e, doći do dobrih učinaka zbog toga E, da će se, e, da će ili institut ili neki drugi elementi u programu uspjeti uspješno realizirati ovu suradnju sa e, znanstvenom zajednicom i sa tehnološkom zajednicom dakle očekujem samo pozitivniju, intenzivniju suradnju jer znam kako o tome razmišljamo i kako radimo na tome u komisiji strateško planiranje i način na koji se provodi koordinacija u komisiji eh, je, mislim da je išla problema, ali sad ne znam šta će se dogoditi u sljedećem eh, sastavu komisije, o tome ne stvarno ne mogu govoriti. Eh, gospođa predsjedavajuća ima još nekih tema koje ćemo nastojati osigurati resurse, osigurati uspješnu tranziciju. To je za ono na čemu je radim jedna od glavnih e, prioriteta. Ispričavam se što nisam odgovorio na sva pitanja, jednostavno nema vremena, ali spreman sam na direktnu e, suradnju, odnosno na sada kontakt e, sa svakim od vas pojedinačno i direktno. Kada govorimo o svemiru, naravno to je e, jedan od prioriteta za institucije, ali i u ovoj fazi pregovora. I e, naravno dio je klastera programa kada govorimo o digitalnoj industriji i e, svemiru. proračun, dio proračuna namijenjen je u iznosu od 15%. I naravno mi se trudimo da svemir bude dio tog postupka strateškog programiranja jer svemirska istraživanja ne mogu se dodijeliti tom e, klasteru. Zapravo radi se o usluzi za promet, za energiju, za poljoprivredu, kao i za zdravlje, recimo, za sigurnost. E, I naravno to je veoma važan, e, faktor. I naravno dio svemirski te dio programa može se naći i u drugim programima, stoga bi možda bilo kontraproduktivno dodijeliti mu poseban dio klastera, no naravno o tome moramo razgovarati s komisijom E, i naravno s drugim e, upravama kada govorimo o, e, o toj provedbi svemirskog programa i da postane dio partnerstva koji je predložen u strateškom planiranju. I hvala vam na pažnji. willingness